Madame Valean in... Gospođa Valean stiže za minutu dvije, a, a uskoro stiže i predsjednica odbora Envi i odmah ćemo krenuti. Uh, Dragi kolege, čekam uh, početak našeg zajedničkog sastanka jer naše kolege iz odbora ENI stižu zajedno sa gospođom Valean. Htio bih uh, ne bih htio početi bez kolega iz odbora eni a i zato ih moramo čekati. Oprostite na zakašnjenju. Imamo li Envija, nekog iz Envija, to je dobra vijest. Ako ga imamo, tu je, jer vidio sam kolege, možda e, će nam biti oprošteno što počinjemo bez gospođe supredsedavateljice. Evo, pokrenuo bih nešto o proceduri. Kao prvo, uh, usvajanje dnevnog reda zajedničkog sastanka. Dnevni red je pred vama u vašim dokumentima. Imate li primjedaba? Nema ih. Moje najave. Htio bih vas podsjetiti da se sastanak emitira uživo putem interneta e, i aplikacija e-meeting i na raspolaganju svim, svim članovima oba odbora i njihovim osobljem, njihovom osoblju i mogu pristupiti dokumentu. Sve se može pogledati i kasnije. Zatim točka 3. Upravljanje energetskom unijom. Naši izvjestitelji Claude Turmes je zeleni iz ITREA i Michel Rivazi zeleni iz e, Envija. E, e, pregledat ćemo nacrt izvješća moje primjedbe. Gospodin Turmes nije ovdje. Oprostite, gospođa Rivazi Nijeno, gospodin Claude tomes je ovdje kao obično i on će preuzeti odgovornost za oba odbora za stajališta izvjestitelja. I e, zatim proceduralna primjedba. Dobrodošli e, svi članovi oba odbora. Htio bih se e, zahvaliti svima na dobroj suradnji posebice gospođi Valean koja još nije stigla i dvojici su izvjestitelja e, gospođi Rivazi i e, gospodinu Turmesu. E, htio bih, a oprostite, nije ovo za mene, ovo izvješće će se usvojiti na sastanku ovih dvaju odbora, e, ova dva odbora su se dogovorila da će na zajedničkim sastancima NVA i ITRA uvijek biti dva supredsjedatelja. Zatim e, sat i 30 minuta je predviđeno za raspravom nacrtu izvješća raspravu počinjemo sa izvjestiteljem jednim i onda izvjestiteljima u sjeni. Evo nešto za početak. Da dakle, rekao bih nešto što je vezano za ovaj energetski e, i klimatski paket. Rekli smo i postavili smo mnogo e, ciljeva u svrhu sklapanja energetske unije i to moramo provesti kako bismo stvorili otpornu energetsku uniju, kako provesti sve naše odluke. To je glavno i najbitnije pitanje u upravljanju u izvješću o upravljanju bez upravljanja koja je učinkovita, e, orijentirana na tržište i e, koja čuva subsidijarnost, nećemo moći e, ostvariti ambiciozne ciljeve energetske unije. I ovo je upravo razlog zašto je ovo izvješće iznimno bitno i ne samo da bi se ispunili ciljevi iz e, drugih izvješća u ovom paketu imamo e, osam e, zakonodavnih prijedloga, a jedan od njih je upravljanje i sve ciljeve ćemo zadati u sedam ostalih izvješća i drago mi je što su oba izvjestitelja iz nadležnih odbora, kolega Lopez i e, gospodin Gerek. Ne, gospodin Gerek nije ovdje. Hvala što ste došli, kolega Lopez. I drago mi je što možemo početi s raspravom danas. Kolegice, počeli smo prije vašeg e, dolaska. E, dobrodošli kolege iz odbora ENVI. Evo. Sada ću zamoliti e, kolegu Turmesa da predstavi svoje nacrt izvješća i gospođu Rivazi E, odnosno njezin, izvje, njezino izvješće. Klod, izvolite. Imate riječ. Hvala. E, gospođa e, je bila na operaciji prošli tjedan i danas nije mogla doći. Ona će stići sutra. Danas nije mogla doći. Pročitali ste ovo zajedničke izvješće i ovo je dobra inovacija da radimo ovako skupa sa kolegama iz odbora Envi jer su klima i okoliš integrirane. Neću ulazati u detalje e, predloga jer mislim da ste to pročitali samo nekoliko naglasaka. Mislim e, da nam treba zajednički proračun proračun kako bismo shvatili e, promjenu klime i e, ne možete previše potrošiti u tom e, proračunu koji je zadan. to se povezuje sa onim kamo trebamo ići. Povjerenik Moedas će E, reći koji su ciljevi. E, e, Biće postavljeni ciljevi od nula i nekakve takve ciljeve je najlakše postići u energetskom sektoru jer recimo u prijevozu je teško se odreći fosilnih goriva. Originalni timing koji je predložila komisija i 2030, a onda 2050. To nije produktivno. Moramo paralelno e, i gledati što želimo postići do 2050. a što treba učiniti u idućih deset godina. Ne možemo e, gledati desetogodišnje planove, a da e, ne gledamo dalje od toga. To bi bilo kontraproduktivno i moglo bi eh, nas eh, zakočiti. Eh, za mene ova energetska unija je novi način stvaranja radnih mjesta, nova geopolitika i novo gospodarstvo. Pogledajte svi E, gospodarstvenici u naftnim tvrtkama priznaju da će doći do e, iscrpljivanja e, nafte i naftnih izvora. I mislim da je se energetska geopolitika mijenja. Oni koji su danas imaju resursa, sutra neće više biti bitni. E, i mi koji imamo takav e, dobar e, obrazovni sustav, imamo tako dobre inženjere, to je velika prilika, no nju ćemo iskoristiti samo ako surađujemo i moj moto je da budemo skupa moramo uključiti građane i treba nam više transparentnosti u cijelom procesu, no morali bismo priznati da mi i na europskoj razini, ali i razine vlada ne možemo to promijeniti. Mi smo daleko od građana. Moramo e, mobilizirati one koji su zaintereseni. Mi e, iz Brisela ili mi iz pojedinačnih vlada moramo pomaknuti e, građane, gradonačelnike, pojedinačne e, gradonačelnike manjih gradova i oni su e, motor. Dobro, mi informiramo građane, ali treba nam mobilizacija, a to možemo ostvariti samo uz strateško partnerstvo sa gradovima, u ruralnim E, područjima treba otvarati radna mjesta. Dakle, e, bioenergija se ne stvara u velikim e, gradovima, već u ruralnim područjima. I to je velika prilika za ruralna područja i moramo naći nekako most da dođemo do njih. A onda su tu i ulagači, javni novac neće biti dovoljan, treba nam privatni kapitala. Ako želite da privatni kapital izađe na tržište, morate e, omogućiti e, sigurnost ulagaču on e, želi znati da do 2050. više neće biti fosilnih goriva. Što će se dogoditi za 5 do 10 godina? Kakav povrat ulaganja može očekivati? I mislim da su lugači tražili dobro strukturirana tržište i e, zajedno sa EPP-om e, mislim da možemo e, to dobro osmisliti, no treba dobro sve isplanirati unaprijed jer električni automobili trebaju posle za renoviranje zgrada može biti biti jedinstvena prilika u gradovima da se to pomakne. Vidim gazine Meissner, ako e, želimo e, vjetroturbine u Sjevernom moru, treba nam akcijsko planiranje e, unaprijed planiranje nije komunistički termin, to je nešto što nam može pomoći i nama i ulagačima budućnosti i moramo europski novac e, pametno uložiti e, e, instrument za povezivanje Europe je pametno, pametan instrument koji pomaže baltičkim zemljama da se oslobode Rusije, koji pomaže spajanje Iberijskog poluotoka. Imamo to, no što sada trebamo. Treba nam novac za uklanjanje energetske siromaštva u istočnoj Europi. E, treba nam novac za obnovljive izvore energije, e, smanjenje e, troškova energije u istočnoj Europi, zatim nove vjetroturbine, zatim građani koji e, žele moraju imati pristup e, novcu za ulaganje u obnovljive izvore energije. To je ono što želimo i mislim e, ono što je je gledano regionalno recimo veći priljev novca iz strukturalnih fondova u određene gradove i područja. To bi pomoglo. Želim uporabu naše velike evropske tehnologije. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Sveukupno ste imali deset minuta na raspolaganju za dva izvjestitelja. na bili ste nešto i kraći. Izvjestitelji u sjeni u ime EPP-a, zastupnica Delej iz odbora Envi i zastupnik Hockmark iz odbora ITRE. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Prije svega moram se ispričati s obzirom da smo malo kasnije počeli, a imam druge obveze, ne mogu ostati do kraja rasprave. No, s obzirom da radim, usko surađujem sa kolegom Hockmarkom, on će moći nadopuniti to. Nakon što sam saslušala kolegu i ono što je rekao u smislu ekologije, odgovornosti, ali i strategije. Ja osobno volim biti pragmatična, realna i sagledavati stvari koje se tiču upravljanja energetske energetskom unijom, konkretno govoreći. To upravljanje nešto je što bi trebalo pružiti jedan krovni sistem unutar kojega se može obuhvatiti korištenje energije. Da kako, kako bi se poštivalo sporazum iz Pariza, potrebno je naglasiti da se ovdje radi o pitanju koordinacije onoga što se čini u smislu klime i zaštite okoliša. Moramo se pobrinuti da ne budemo previše preskriptivni i da se ovo upravljanje ne pretvori u cijeli katalog mjera koje moraju biti provedene kroz direktive koje ćemo komentirati. Upravo na taj način moramo pokušati ostvariti svoj cilj kada govorimo o energetskim rezultatima, a ne da se sve svodi samo na omnibus. Trebalo bi prepustiti državama članicama da odluče koje metode upotrebiti, jer one su najbliskije svojim situacijama, znaju s čime se moraju nositi sa kakvom mješavinom energenata kako bismo i kolektivno na energetskoj, na razini Europske unije mogli postići ciljeve koji su postavljeni i na koje se podsjećaju u Pariškom sporazumu. Moramo dakle biti pragmatični, moramo ostaviti malo manevarskog prostora i uzeti u obzir ekonomsku situaciju i okruženje u pojedinim zemljama. Stvari se razlikuju istog, zapad, sjever, jug i mi moramo pokušati zajednički raditi kako bismo ispunili ciljeve koje smo si zadali. Imam jedan komentar vezan uz ETS sustav koji je obuhvaćen u aneksu dokumenta, no ne drugdje u dokumentu i s obzirom na to i na raspravu koju održavamo, smatram da ETS bi trebao biti zacijelo sastavni dio dokumenta. Za kraj, smatram da ukoliko i dalje ostanemo pragmatični, sagledamo situaciju i prilagodimo u skladu sa njom i svoj pristup, tada vjerujem da moramo isto tako razmotriti bolje zakonodavstvo i kao smjernicu primjerice ljudi će ulagati, morat će se financirati tehnološki napredak koji će biti nužan za ostvarenje naših klimatskih i energetskih ciljeva. Dakle, moramo pokušati poticati, a ne biti preambiciozni ići predaleko prebrzo, kako bismo svi zajedno uspjeli ostvariti naše ciljeve. Za kraj, rekla bih da jedna stvar koju moramo imati na umu jest da ne smijemo biti perfekcionisti. Hvala. Zastupnik Hokmark. Zahvaljujem, hvala izvjestiteljima su izvjestiteljima. Dodao bih par misli. Prva se nadovezuje na gospodina Turmesa koji je spomenuo planiranje. Planiranje ne znači da je to komunistički pristup, sa time se slažem. No isto tako bih rekao da je velika razlika u tome da ako planove učinimo važnijima od stvarnosti, da ćemo se tada zateći u problemima. Jedna izreka kaže da ako postoje razlike između karte i stvarnosti, trebate se odlučiti za stvarnost. I mislim da je to ravnoteža koju i mi moramo ostvariti jer po nama nije najvažniji broj ciljeva, broj izvještaja, broj ili veličina samih planova. Ako mehanizam i struktura koje provodimo mogu Europsku energetsku uniju pretvoriti u nešto stvarno, to je ono što je važno. Isto tako, ukoliko energetska unija zaživi, možemo postići mnogo. Klimatski ciljevi, razvoj novih tehnologija, to će sve proizaći iz tržišnog razvoja, ne iz planova ili potpora, već iz inovacija i otvorenog tržišta. Dakle, mi moramo stvoriti strukture kojima ćemo moći olakšati suradnju ne od ozgo prema dolje, već olakšavajući prekograničnu trgovinu gdje postoji potražnja i opskrba i to iskoristiti najbolje moguće te podržati te međusobne poveznice. Također se moramo pobrinuti da možemo koristiti sve nove izvore energije i zbog toga nam je također potrebna ta tržišna orijentacija. U suprotnom ćemo imati stagnantne strukture. Moramo također imati na umu činjenicu da je na državama članicama da odluče o svojoj kombinaciji energenata, no u tome možemo surađivati. Mnoge stvari o kojima smo danas raspravljali i koje su u izvješću nam daju hranu za razmišljanje, ali isto tako i za raspravu. Smatram da što se same osnovice tiče, da tu imamo više ili manje iste ciljeve. Razlika je samo u tome kako ih želimo postići. S naše strane mi ćemo prioritet dati tome da se pobrinemo da u stvarnosti stvari funkcioniraju kroz tržne mehanizme, međusobne poveznice, povećanu prekograničnu trgovinu i povećane mogućnosti za nove izvore energenata činjenicom što se otvaraju nova tržišta i nove tehnologije. To je naš pristup i svakako se radujemo daljim raspravama s vama. Hvala vam. Sljedeći izvjestitelj izvjestitelji u Sijeni iz SID-a, zastupnica Griffin iz odbora ITRE i zastupnik Zorinja iz Envija. Po novome iz Envija. Zahvaljujem. Dakle, rekao bih da dokument kojim se trenutno bavimo je ključan kako bismo našu politiku i donošenje odluka u ovom sektoru mogli učiniti transparentnijom. Zahvalio bih izvjestiteljima na odličnom radu koji pokazuje da će se sada energetska politika moći uklopiti s Pariškim sporazumom. Ja sam bio izvjestitelj na odboru Envi, radio sam zajedno sa gospođom Griffin u ITRE odboru i Zajedno ćemo podnijeti amandmane kojima možemo doprinijeti ovom prijedlogu i da kako razraditi neke od zamisli koje su već tu. ću samo par riječi na što se Tereza Griffin može još nadovezati. Ovo su zajednički prijedlozi i prva je zamisao takva da države članice mogu tim politikama doprinositi. Isto tako moraju shvatiti da one moraju ispoštovati svoje obveze, radi se obvezujućim ciljevima koje je potrebno uzeti u obzir kada se bavimo drugim dosjejima. Imamo 40% i druge ciljeve koje doista moramo uskladiti. To je dakle prednost ove situacije. Sve može doprinijeti jednoj integriranoj viziji, a tada se moramo pobrinuti da naša klimatska energetska politika budu utemeljena na dugoročnoj strategiji i strategiji do 2030. godine. To također znači da su nam potrebni rokovi kako bismo se pobrinuli da se može provesti usporedivost. Mi ćemo ponuditi petogodišnje planove kako bi rokovi za upravljanje se uklopili sa pariškim sporazumom, odnosno tim rokovima. Moramo se pobrinuti da stvari kao cijelina budu smislene, moramo snažiti sudjelovanje i uključenost građana, Treba bi postojati lak pristup ovome, transparentnost i jedan tranzicijski fond koji će pomoći onim građanima i regijama na koje će najviše utjecati tranzicija ka niskougličnom gospodarstvu. Također ćemo podnijeti amandmane kako bismo izmjerili utjecaj tih politika, osnažit ćemo i regionalne politike i obratiti pažnju na ono što je moja kolegica Griffin e, neprestano naglašavala, a to je osnaživanje borbe protiv energetskog siromaštva. Drago nam je što možemo sudjelovati u raspravi siguran sam da će se moja kolegica Tereza na mene nadovezati. Izvolite, zastupnica Griffin. Hvala Jerži. Nadvezala bih se na Kloda. Doista pozdravljam ovaj zajednički rad odbora ITRE i ENVI i što ne iznenađuje, složit ću se sa većinom stvari koje je Carlos upravo rekao. Zahvalio bih najprije izvjestiteljima na nacrtu prijedloga koji smatram da je u potpunosti ide u pravom smjeru i do sada smo imali sjajnu suradnju. Izvjestitelji su pokušali pomaknuti ovu raspravu i raspravu o upravljanju od nekih aktivnosti samo Prekrižavanje aktivnosti je doista na dugoročnu perspektivu koja će moći pružiti ulagačima sigurnost. I ja se također tome pridružujem. U ovom kontekstu podržavamo usklađivanje nacionalnih energetskih i klimatskih akcijskih planova s s dugoročnim strategijama. Time ćemo moći transponirati ambicije Pariškog sporazuma u europsko zakonodavstvo. I kao što je Carlos rekao, prilagodba regulative nacionalnim obvezujućim ciljevima za učinkovitost i učinkovito korištenje energije. Također ćemo povećati sudjelovanje dionika u planovima, u razvoju planova i provedbi, te ćemo iste učiniti transparentnima za građane. Također uspostavit ćemo projekte obnovljive energije i razviti prekograničnu perspektivu, kao što je i Claude već rekao. Kao jedna od izvjestiteljica u Sjeni za SID e, ponovila bih neke amandmana osnažila bih u tekstu dva osnovna područja. Što se tiče energetskog siromaštva, predložila bih da države članice definiraju taj sami koncept kao i ranjive potrošače na temelju europskih pokazatelja. Na temelju toga zatražit će se da oni prikupljaju i razmjenjuju podatke u kontekstu nove novog Europskog observatorija za energetsko siromaštvo. Tim podacima države članice će se postaviti za cilj smanjenje broja ranjivih potrošača i izraditi akcijske planove za postizanje tih ciljeva. Također bih se nadovezala na Carlosa vezano uz potrebu za pravednom inicijativom za tranziciju kao i tranzicijskim fondom. Znamo da Nažalost, ovakva tranzicija može loše utjecati na određene radnike i regije u regiji, <clears throat> u regijama, a <clears throat> ovakav fond bi ih podržao u toj tranziciji kao drživijem gospodarstvu. Uspostavili bi projekte financiranja od strane Europske unije koje bi mogli rekvalificirati radnike, upravljati socijalnom tranzicijom ili pak razvijati novu infrastrukturu. Radujem se suradnji s kolegama na ovom dosjeu. Smatram da isto tako moramo surađivati sa gradovima i lokalnim upravima kako bismo se pobrinuli da građani budu u srži ove energetske unije. Hvala. Hvala Tereza na vašim komentarima. Zastupnik Jan Duncan iz ECR-a nije ovdje. zastupnik Tošanovski iz ECR-a. Može uzeti riječ u ime oba izvjestitelja u Sijeni. Hvala lijepo, Jerži. Prije svega, volio bih zahvaliti Klodu na prijedlogu koji je pred nama. Hvala na prilici e, što ste e, više puta, e, na prilici da raspravljamo o ovom bitnom izvješću koji treba na jesen biti uravnotežen i o kojem treba glasovati. Sražem se sa izvjestiteljem da treba pojednostaviti zakonodavni postupak da se sve ne zakomplicira i upitno je kako struktura e, i nacionalni planovi izgledaju. Oni moraju biti e, što je više učinkoviti e, i moraju biti razumljivi svima u određenoj zemlji članici i u prijedlogu komisije je prilično detaljan i to bi možda bilo opterećenje e, pripremi planova u pojedinačnim sredinama. E, upitno je e, kako će e, izgledati raspodjela pojedinačnih frekvencije, No, ne slažem se sa ciljevima koji se pojavljuju u prijedlogu izvjestitelje. Nisam siguran, odnosno uvjeren sam da to ne bi e, biti e, E, dakle, cilj izvješća ne bi trebao biti postavljanje ciljeva jer to je zadatak drugih izvješća, e, jer ciljevi iz ovog izvješća bi se e, sukobili sa ciljevima iz ostalih izvješća. Ne, ovo izvješće treba stvoriti okvir u kojem zemlje članice, proračuni i ulegači se međusobno kreću i koji treba biti toliko razumljiv da bude upotrebljiv. E, naš klub e, ima problema sa e, pitanjem plina jer tu nisu navedeni gospodarski ciklusi i mi smo očekivali veću fleksibilnost. Ono što sam rekao, očekujemo da ne očekujemo da se postavljaju ciljevi, to se očekuje i od drugih područja izvješća energetska učinkovitost 40% bez studije utjecaja tu zemlje članice moraju imati mogućnost da se same uhvate u koštac s tim ciljevima i to vrijedi i za eh, obnovljive izvore energije na cilju eh, na nivou od 50% i nama je teško to eh, prihvatiti. Bojimo se da nevidljivi zahvat u energetsku miješavinu mogu imati posljedice. To je zadaća zemalja članica. Ovaj okvir e, ne e, daje sigurnost zemljama, članicama, jer e, ono što one zacrtaju možda neće biti izvedivo. Vidim E, ja se zaista radujem e, budućoj e, raspravi o ovoj temi i radujem se što ćemo moći naći zajednički jezik jer će ovo izvješće utjecati na mnoge zemlje članice. Hvala vam. Eto imali ste šest minuta na raspolaganju ime oba izvjestitelja. Bili ste kraći. Slična je situacija i za Alde. Kolega Gerbenjan Herbrandi nije ovdje. Karolina Panset također nije prisutna. No, zastupnica Meissner može uzeti riječ u ime oba izvjestitelja u sjeni. Hvala vam lijepo, mislim da neću upotrebiti svih šest minuta, možda ćemo imati kraće zasjedanje danas. S obzirom, dakle, kao što ste već rekli, da zastupnici Herbrandi i Ponsa, nažalost, nisu mogli danas biti s nama, i ja ću reći nešto u njihovo ime. Prije svega, pozdravljamo predlog komisije koji sadrži velik broj pozitivnih elemenata, poput obvezujućih eh, schema, i mogućnost upotrebe usporedivosti i mogućnosti države članice usporede svoje nacionalne planove i njihovo putanju 2020. do 2030. za obnovljivu energiju i nacionalne doprinose korištenja obnovljive energije. Suština obvezujućih nacionalnih e, meta je najbolji način da se pobrine da postoji odgovornost no, važno je isto tako imati važan proces upravljanja kojim ćemo se pobrinuti da dođe do rezultata kao i pravne sigurnosti za ulagače. To bi trebalo uključivati određivanje mjerila uz doprinos država članica za naše financijske mehanizme. Iz stališta sigurnosti ulagača želi bismo naglasiti važnost dugoročne perspektive koja ide nakon 2030. godine. To je ključno za stavljanje investicija na raspolaganje, osobito za velike infrastrukture koje imaju dugi životni ciklus. Također, obvezno sudjelovanje dionika smatramo pozitivnim elementom i voljeli bismo osnažiti isto. Moramo se pobrinuti da nacionalni planovi e, da u njima mogu sudjelovati svi dionici u njihovom sastavljanju kao i njihovoj reviziji i nacionalnih klimatskih i energetskih planova. Predložit ćemo amandmane u tom smjeru i nadamo se da ćemo moći plodno surađivati sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. U svojim bih još rekla neke stvari, prije svega zahvaljujem izvjestitelju na njegovom strastvenom govoru, koji je, mislim, bio doista dobar. Isto tako, dobro je razgovarati o strateškom partnerstvu sa gradovima, ali i ruralnim područjima. To je odakle ja dolazim, spomenuli ste isto tako radna mjesta u sektoru biomase, jer važno je uključiti i ljude u razvoj događaja. Spomenuli ste isto tako instrument za povezivanje Europe, za mreže. Ja dolazim iz odbora TRAN, iako sam i na ovom odboru, no, na odboru TRAN bavimo se instrumenta za povezivanje Europe za obnovljivu energiju u transportnom sektoru i ona je već u transportnoj fazi. Ja bih voljela da se to za energetske mreže također odradi jer smatram da je nešto što je doista potrebno. San je naravno u tome da e, koristimo sunce e, sa i juga pretežno i vjetar pretežno sa sjevera i da se te dvije stvari objedine i ponude ljudima isto kao i plimna energija što će vjerojatno doći u budućnosti i biti jednako važno, osobito tijekom zime jer je praktično što u Europi ljeti imamo više sunca, zimi više valova pa bismo mogli kombinirati oboje. Na kako bi se to sve dovelo do ljudi, potrebne su nam mreže. I zbog toga smatram da doista ljude u to moramo vjeriti i u Njemačkoj, naime kad kada se ne radi na mrežama jer ljudi ne vole to imati u svojoj blizini. No moramo im reći da ako žele energetsku uniju, da doista trebamo mreže i da moramo boriti se za funkcionalnu energetsku uniju na svim poljima. Dakle, ako se zajednički na ovo odlučimo, koliko god izvjestitelj bio strastven u svom govoru, i ja sam poprilično vjerena da ćemo uspjeti to ispuniti dobro moći raditi jedan dan unutar energetske unije. Nadam se ne pre u dalekoj budućnosti. Hvala vam lijepo. Joao Ferreira, naš kolega iz ITREA, nije ovdje, ali Kataržina Konečna iz Envija je također izvjestiteljica u Sjeni za GUE i možete, gospođo, onda uzeti riječ za vas oboje. Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala. Dakle, e, u studenom 2016. Europska komisija je dala paket e, prijedloga čista e, energija za sve evropljane. Prijedlog je ključni dokument koji je bijetan za e, ispunjivanje prihvaćenih ciljeva e, do 2030. E, dakle, ne mogu to zaobići i ne mogu shvatiti zašto prvo raspravljamo o ovom dokumentu. Pogledajte kakav problem imamo sa Um, prethodnim paketima uh, poput uh, ETS-a uh, i zatim postoji kod upravljanja mnogo država imaju primjedaba na subsidijarnost, odnosno narušavanje načela na subsidijarnosti. Ne možemo shvatiti da Europska komisija e, se Europska komisija tako miješa u nacionalne planove, energetske planove zemalja članice e, i e, imamo rok do 1. siječnja 2018. za predaju tih planova. A dotad su neispunjivi planovi o ETS-u i ostalim sporazumima. Planirali smo više sastanaka e, izvestelja u sjeni, ali već sad znamo da nećemo e, uspjeti dovršiti ETS sustava. E, LLCF je odgođen, ne znamo dokad i propisan je put na razini EU, ali e, i doprinasi zemalja članica e, po pitanju LULUCF-a, ETS-a, to su sve brojke koje su nam nepoznate. Je li uopće moguće što će se dogoditi ako odobrimo tekst e, za upravljanje e, ili na aronno upravljanje, ali onda dobivamo posve druge brojke. E, ja bih, ja vidim pokušaj konzerviranje cijelog paketa. Dakle, ovo sve nije dobro promišljeno i ne računaju se sa sustavom EU ETS-a i to je paradoks da komisija uh, u tekstu uh, E-ED e uh, um, um, nudi mogućnost smanjivanja, no komisija opet kaže da, um, da snižavanje cijenje u EU ETS-u i e, manjak potrošnje energije bi e, doveo do nižih cijena no i smanjenja e, stakleničkih plinova što nedostaje. Nedostaje opis kako će, kakav će negativan utjecaj biti. Ne znamo do danas što će biti glavni dekarbonizacijski instrument Europske unije i poticanje E, obnovljivih e, izvora energije je dovelo do neučinkovitosti instrumenta jer postoji nesklad između potražnje i e, ponude mjere iz nacionalnih planova će dalje doprinijeti disfunkcionalnosti E, cijelog e, sustava, no ovo se e, ne spominje u izvješću. Moramo biti svjesni i drago mi je što sam danas ovdje u gdje sve je povezano jedno s drugim i kada jedan element ne funkcionira, cijeli sustav se urušava imamo zimski e, energetski e, paket i to još nisam shvatila iz toga čak e, ni vijeće ne vrši pritisak i tko zna kad će se ono time pozabaviti naše osoblje i naša pravna služba ćemo se baviti dokumentima koji su iznimno bitni za nacrt e, ovakve e, uredbe neodgovorno je da se to radi u rujnu i neće dovesti e, do dobrog rezultata i tražim odgađanje jer ono što je napravljeno je zbrčkano, nekonsekventno, ne rješava ništa i u ovom stanju je ovo opasan dokument koji će ugrožiti e, reputaciju Europske unije i svih građana. Hvala lijepa, to je bilo tih šest minuta za dvoje izvjestitelja u e, sjeni. EDD, e Dario Tamborano Itre nije tu, ali Pier Nikola Pedicini od Envija mogao bi e, e, se obratiti u ime e, jednog i drugog. Želio bih reći da je naše stajalište, odnosno moje i Darijovo, isto. Dakle, imamo sreće, imamo jedinstveno stajalište u u Enviju, E, dakle, smatramo da upravljanje energetskom unijom e, zapravo da je bit toga obveze e, država članica i ciljevi trebaju biti obvezujući za svaku državu članicu koja treba preuzeti odgovornost za emisije. Trebamo pravi ozbiljni plan koji će omogućiti odmak od e, subvencija za fosilna goriva i to treba provoditi sve države članice. Želimo li kretati prema energetskoj uniji koja bi se temeljila na e, obnovljivim e, energetskim izvorima. Nadam se da nam komisija neće E, dati uobičajenu izliku koja je besmislena, a to je da države članice mogu ubirati svoj energetski miks. Ono što su napravili e, gospođa Rivasi i gospodin Turnes je odlično, pogotovo u smislu transparentnosti i uključivanja e, građana u E, cijeli proces i e, procjene učinka ove politike treba naravno uzeti u obzir i mišljenje lokalne zajednice umjesto onoga što se uobičajeno radi, a to je da se nameću odluke o energetskoj politici na lokalnoj razini tu ih koristi nemaju oni koji bi je morali imati. Dakle, trebali bismo tražiti od Europske komisije da procijeni emisije metana da bi se one mogle e, smanjiti. Evo, to su naša razmišljanja ukratko. Hvala lijepa, poštovani kolega, na vašim primjetama. Sada Jean-Luc Schaffhauser, e, odnosno e, za idra, on nije tu, ali tu je gospođa Djorano iz NV-a e, u ime NF-a i može se obratiti u ime e, oboje. Hvala vam lijepa, e, i zahvaljujem i oboma izvjestiteljima. Dakle, zalažem se za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju unutar okvira za promjenu klime otkad su se Sjedinjene države e, povukle iz klimatskog sporazuma moramo mi biti još pragmatični što znači da trebamo biti e, oprezni e, s ulogom koju igraju međunarodne organizacije i to one koje imaju Sjedinjene države za člana. dakle, ciljevi e, zahtijevaju da odlučimo što jeste što nije obnovljiva energija, a regionalna partnerstva ukazuju na to da treba donijeti odluke od slučaja do e, slučaja. Recimo, pitanje je e, vjetrofarmi vrlo kontroverzno i njihova izgradnja i njihov njihovo demontiranje e, je vrlo skupo, a nisu održive. E, to je e, također i problem za telefonske linije ptice, energetske linije. Vjetrofarme su također problem za ribare. Je, iz područja gdje su instalirane bježe i sisarci i ribe. E, a i održavanje je vrlo skupo. Održavanje solarnih panela također je još jedan čimbenik. Tehnološke komponente istih nisu e, dobre za okoliš, niti baš jako zelene i to se treba uračunati u cijene energije. Trebamo svakako držati na oku e, emisije metana, budući da je on E, opasniji e, globalno gledano od CO2. Moramo biti i razumni i procijeniti učinak ovoga na farmere i osigurati da e, oni ne dobiju još jedan dodatni udarac. Ova tema doista je vrlo važna. Hvala izvjestiteljima. Hvala vama na komentarima. Imali smo izvjestitelje u e, Sjeni i s nama su bili i izvjestitelji o paketu čiste energije, ali i drugi. Gospođi Adinel, kolegici ću dati sada riječ. Budući da rasprava već započela, ja ću ju nastaviti. E, u ovom paketu, kao što je rekao gospodin predsjedatelj Buzek, već e, imamo i dosije vrlo povezane i sa ovim i zato sam pozvala izvjestitelje e, da se očituju o direktivi gospodin Blanko Lopez prvi pa ćemo njemu dati riječ. Hvala lijepa gospodinu e, Turbesu i gospođo Rivas e, vama želim zahvaliti na određenom poslu, ali i e, želim svakako privući i skrenuti pažnju, pažnju na nešto o čemu ste vi govorili. Govorili ste o obvezama koje proističu iz čitavog sklopa klimatskih promjena i e, Pariškog sporazuma i e, sutra ćemo imati priliku komentirati e, situaciju. Osim ovoga, ovo je ključni čimbenik za određivanje regulatornog okvira i ne možemo preuzeti odgovornost za pojedine konkretne ciljeve, međutim e, ima prostora za kompromise e, i treba se prevesti i prevodi se već jedan dio e, svega a i pojeftinjenje nekih od ovih procesa trebalo bi također biti osvoreno. Sutra ću u prijedlogu e, predložiti e, da to bude 35% od e, obnovljivih izvora predloženih za razdoblje do 2030. A ja govorim zapravo o zapošljavanju, o zdravstvu, o sigurnosti. Imajmo na umu i troškove novih tehnologija i onoga što je najrentabilnije dugoročno gledano. Energetika i e, klimatske promjene zapravo su lice i naličje iste medalje i e, želimo reći da to, da to treba rješavati na različitim razinama, a meni se čini da smo krenuli dobrim Hvala lijepa, gospodin Puno je toga već rečeno. Vratit ću se na ono što je gospodin Turmes rekao na samom početku. Ono što čujem, što slušam, je poziv na djelovanje e, u pogledu naših klimatskih ciljeva, što jest važan aspekt. Međutim, e, ja to gledam drugačije i smatram da energetska unija e, predstavlja više nego samo jedan aspekt. Slušajući vas podsjećam se i na ono što stoji na stanicama komisije sigurnost, solidarnost i povjerenje i E, tržišta i u potpunosti integrirano energetsko tržište, energetska učinkovitost, e, konkurentnost, djelovanje za klimu. Mislim da je, se radi o tome na što ćemo staviti težište s e, našeg motrišta. Ako tržište ne stavimo u središte u smislu sigurnosti ulaganja, to neće funkcionirati jer tržišta žele jednake uvjete za sve e, i odmaka od e, subvencija, od subvencije za fosilna e, goriva, pa i za obrovljive izvore. I što se zapravo događa? u proteklih pet godina dogodila se tehnološka revolucija za obnovljive izvore, vjetar, solarnu energiju koji su postali konkurentni. Pa prema tome trebamo e, e, zapravo više nije toliko potrebno subvencionirati tržište i e, zapravo ako želimo jednake uvjete za sve i to ostvarimo onda će doći i ulaganja ta ulaganja će se u velikoj mjeri odnositi na obnovljivu energiju dugoročno a sve velike energetske e, tvrtke e, ako vide da e, tu leži novac će sasvim sigurno se okrenuti prema tome. Ja se ne borim protiv tog jednog stupa energetske unije, a to je e, E, rad na e, smanjenju učinaka klimatskih promjena. Međutim, ako tržište ne ostavimo u središtu pozornosti, e, onda ćemo loše napraviti, a naši ciljevi su naravno podložni raspravi i međutim ne stavimo li tržište u samo središte pozornosti, ciljeve nećemo postići. Zvijezdice znači da ste prekoračili vrijeme koje imate na raspolaganju. E, gospodine Kaut je e, izvjestitelj e, o mišljenju o direktivi o obnovljivim izvorima. Zahvaljujem prvo gospodinu Turmesu i gospođi Rivasi na e, izvješću o upravljanju. Ono što je ovdje vrlo važno je razina obnovljivih izvora i kako to postići. Svi govore o sigurnosti za ulagače e, i o tome da tržište treba biti u središtu. E, to je pomalo naivno. Naravno da je potrebna sigurnost, da se treba znati u kojem smjeru se Europa kreće, a razlike između država članica toliko su ogromne. E, pojedine na tržišta e, zapravo se ne vidi e, kako, kojim će smjerom Europa krenuti. Nema jasnoće, nema izvjesnosti i e, po nama nije to dovoljno jasno. Jedna od najuspješnijih politika bila je direktiva o obnovljivim o izvorima do 2020. jer je državama članicama e, davala orijentaciju da se okrenu prema onim e, izvorima koji su najbolje odgovarajući. Ako pogledate razinu sad kad se postaje konkurentan na tom području vidjet ćemo e, lude skokove u godišnjem rastu i nakon 20. 2020. E, će to biti samo posto i e, mislim da to nije baš pametno vjerujem da će kolega iz SND-a nam nas poduprijeti htio bih se koncentrirati samo na nekoliko točaka. E, e, neka mi molim tajništvo objasni pitanje hoće li sada upravljanje e, odrediti toliko sadržaja koji su regulirani u drugim direktivama. Ne razumijem više e, zašto raspravljamo o sadržaju koji je već e, predočen u drugim direktivama. Je li to moguće? Je li ovo sad neka, neka vrsta nadređenog programa. Ja bih to rado znao i bismo se onda tako mogli prema tome orijentirati u budućnosti kad budemo radili na vlastitim e, dosijima. I kao drugo, e, je li dopustivo e, da primjerice kolega je spomenuo fleksibilnost ili energetski miks. E, možemo li to zakonski regulirati? Nema e, smisla to tražiti. Ne mogu shvatiti zašto ovo upravljanje dobiva tako izraženu poziciju. Možemo e, se prilagoditi radu komisije, ali ne možemo ga posve promijeniti. Hvala lijepa. Dajem riječ eh, gospođi Van Bramp. Puno je toga već rečeno, ja ću pokušati govoriti vrlo kratko, imam dvije minute na raspolaganju, a koncentrirat ću se na nekoliko političkih elemenata. Čuli smo da je puno ciljeva u paketu za čistu energiju, ali moramo biti e, se jasno odrediti o e, provedbi kopa 21 e, težak je dan ali dobili smo izvješće no čujemo da će u Europi ne samo drugdje u svijetu toplotni udari biti vrlo značajni, pa treba obratiti pozornost na paket za čistu energiju, što je paket i treba utvrditi da i dalje ostane cjelovit kao e, paket. Ne želimo da bude kontradiktoran. E, upravljanje je naravno e, ključno i treba koordinirati te različite ciljeve. To treba imati na umu upravljanje dakle e, je krovna legislativa i izvjestitelji su u tom smislu dobro e, odradili posao, dugoročna perspektiva i držati na oku ne samo 2030. nego i 2050. E, i dobro upravljanje, a strateški i holistički pristup su doista ključni. Novi je to pristup i mislim da je doista potrebno uravnotežiti ono o čemu smo ovdje u Briselu odlučili i dobro surađivati istovremeno s gradovima i regijama, budući da oni upravo provode tu klimatsku politiku. Hvala gospođo predsjedavajuća. Drago mi je što imamo zajedničku sjednicu oba odbora. Ja sam u oba odbora dugi niz godina sjedio. Sada sam samo član Envija, a pozdravljam ovakve zajedničke sjednice iz eh, što se tiče odbora Envi, eh, nama je bitno da ostvarimo ciljeve Pariškog dogovora eh, i htjeli bismo još jasniju formulaciju, ali nemojmo biti preambiciozni, e, budimo otvoreni. E, u Pariškom sporazumu se govori se o 1,5 e, stupnja. Ako dostegnemo dva stupnja, to je još bolje i Kolega je rekao da sektor proizvodnje struje mora mnogo učiniti, ali je iznimno bitno da cijeli sklop tehnologije bude e, energetski neutralan e, no, ako do 20, 2050. ne budemo e, imali nove vrste tehnologije, onda nećemo to moći ostvariti. Što se tiče atomske energije, u Njemačkoj više nema, ali ne bih e, za drugi što ne e, Ciljevi za dvije 30. E, su jasni, ali mislim da ne možemo prisiljavati E, zemlje članice i propisivati im što trebaju postići. E, mislim da to trebamo učiniti e, tako da nagrađujemo oni koji stvaraju napredak. Mislim da trebamo biti realistični i imamo stajalište parlamente iz 2014 koji je rekao 30% i e, no 45% e, to je postotak koji nije realan i mislim da moramo razgovarati o tome kako to možemo stvariti. Hvala lijepa. Hvala gospodine e, Lize, a sada gospođa Dekastra. Ja ću samo e, spomenuti neke od argumenata e, kolega iz e, ITRA želim se osvrnuti na alate. Naravno da bi se ovo ostvarilo, to nam je potrebno, da bi se odgovorilo na potrebe različitih država i različitih različite situacije u pojedinim državama. Ključno je e, to za različite e, aspekte budući da želimo pružiti sigurnost, e, želimo ostvariti unutarnje energetsko tržište i postići ciljeve za promjenu klime o kojima smo se svi e, suglasili. Moramo naći načina da to ostvarimo i da e, ljudi uvide e, realitete budući da je stvarnost da će biti nemoguće za države članice koje su pogođene ovim nestašicama e, postići e, ciljeve do, e, zadane za razdoblje do 2020. ili 2030. dakle 50%. To je ključno, treba ukoliko želimo različite države držati na okupu, dakle sa svih strana Baltik, i ostali. Grazie Presidente, sono Hvala vam e, lijepa, puno je toga već rečeno i e, ja želim e, dati podršku kolegama Tunes i Rivazi i u velikoj mjeri se slažem s onim što su rekli, a pogotovo u, o postizanju ciljeva za razdoblje do 2030. te da bi se to trebalo učiniti e, istovremeno sa postizanjem KOP ciljeva za Pariški sporazum. Dakle, trebalo bi e, pojačati e, ciljeve za obnovljivu eh, energiju, međutim postoje problemi koje ne možemo zanemariti. Mislim da je ishodište za eh, ove pregovore dobro eh, i vjerujem da možemo krenuti u pregovaranje, ali budući da se to odvija paralelno, e, ciljevi bi trebali biti obvezujući, to bi trebao odlučiti parlament kao i da, e, i da ciljevi e, direktive trebaju biti sadržani u tome. Ovo što je rekla gospođa Blanko Lopez je vrlo važno i vjerujem da će biti podržano od strane e, značajne e, većine naših kolege Griffin i Sorinjo govorili su o potrebi za novom eh, EU inicijativom koja će se koncentrirati na lokalne vlasti i radnike, dakle to je neki eh, spin-off eh, energetske tranzicije, pa bi trebalo i edukaciju za radnike pojačati iz područja energetske učinkovitosti E, i da bi došlo do e, dekarbonizacije gospodarstva. Treba dakle jamčiti maksimalnu e, transparentnost i nacionalnu usporedivost. I te osigurati da se ova nastojanja mogu jasno vidjeti i da svi dionici u njih mogu imati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 koje se tehnički nisu uh, spominjale. Dobro je da je donesena politička odluka, uh, imamo ciljeve iz Pariškog sporazuma, ali političke odluke bez tehničke podloge ne, ništa ne znače. I cijeli paket e, bavi se političkim aspektima, a ne onime što je realno ostvarivo različite subvencije ili za obnovljive izvore energije. Posve narušavaju energetsko tržište i stoga se ništa događa. Njemačka je primjer i to dobar primjer kako e, narušeno tržište ne daje nikakve impulse za povezivanje sjevera i juga zemlje emisije metana e, koje, kojeg su kolege spomenule mnogo su e, opasnije e, nego e, emisije CO2, a mi se time ništa uopće ne bavimo. Recimo fotovoltaike, vjetroturbine, a ako država želi e, ostati e, odgovorna za opskrbu energijom, a to ona mora ostati, onda moramo imati i, e, i sigurniju opskrbu energiju jer u nekim dijelovima Europe možemo od vjetroturbina dobiti samo 30% e, struje, u nekim e, drugim dijelovima Europe gdje vjetra ima možemo dobiti 70%. Dakle, e, što ćemo učiniti? To su aspekti koje moramo uključiti u taj paket jer inače paket lav koje ne grize bez običnih, odnosno klasičnih e, resursa nećemo e, moći to ostvariti. E, Njemci su zadržali nekakve termoelektrane samo kako bi držali sigurnost osiguranja opskrbe. Država mora biti odgovorna za održavanje mreža, ne netko iz komisije. Hvala vam lijepa. Ono što sam htjela dodati ovome odnosi se na to da svi ciljevi a pogotovo su opravdani, ali ne možemo tretirati jednako električnu energiju kao i vodu. E, što se tiče e, godine recimo 2000. 2001. bilo je predloženo oko 1%. E, bilo to obvezujuće ili ne bilo, nikad nećemo postići pravo tržište, niti ćemo moći postići sve ciljeve ako ne pristupimo ovom na drugi način. Hvala lijepa. sad e, dajem riječ gospođi Richards e, iz ničene I meni je zadovoljstvo što s vama mogu razgovarati o ovom prijedlogu. To je vrlo e, važan dio paketa čiste energije i čiste energije za Evropljane. E, naravno da je Pariški sporazum važan element ja sam ovdje i s kolegama iz Digi Klime. Ja, e, to je međutim jedan element. Mi želimo e, zaokret prema čišćoj, učinkovitijoj energiji, zatim veći broj radnih eh, mjesta, nove tehnologije, inovacije i tako dalje. Upravo zato je paket upravljanja eh, toliko važan da bi se objedinili svi ovi ciljevi i upravo eh, je zato važno saslušati komentare i čuti izvjestitelje. Smotrišta komisije, jedan od najvažnijih elemenata je držati razinu am ambicioznosti na visokoj razini neprestano gurati prema naprijed E, osim toga tu je i obvezujući obrazac za nacionalne planove i mjere predviđene e, u slučaju neostvarivanja. E, dakle, bit ćemo vrlo zadovoljni. Budemo li mogli s vama i dalje nastaviti razgovarati o ciljevima energetske unije i uredbe, odnosno propisi koje donose države trebaju nam pomoći u postizanju ovih ciljeva. E, kao što smo čuli od supredsjedateljice, to je, imamo osam zakonskih akata koji će se predložiti i e, ciljevi e, se odnose na različite sektorske zakonske elemente. Ja se nadam da će E, svi ti elementi holistički biti obuhvaćeni i objedinjeni. Osim toga želimo i sporazum s izvjestiteljima o energetskom paketu i ciljevima za 2030. te korištenje e, nacionalnih e, planova i programa za postizanje ciljeva, a stajalište parlamenta bit će ključno. Drugi aspekt eh, o kojem sam govorila, holistički je pristup, o čemu ću eh, ponovno govoriti. Nacionalni planovi trebaju pokrivati svih pet dimenzija energetske unije i ideja eh, o obnovljivoj e, energiji e, kao projektu je naravno vrlo važna e, i sigurnost ulaganja i konkurentnost jednako tako privatno ulaganje u ove sektore želimo poticati i ohrabrivati i velike su se promjene u tom smislu dogodile u proteklih nekoliko godina i želimo promicati transparentnost i predvidljivost za e, same ulagače i u energetskom i u drugim sektorima. Drugi aspekt koji želim spomenuti je, odnosi se na 13. članak prijedloga, je žuriranje težnji e, ovih planova e, i pojačavanje ciljeva. Drugi element je podrška regionalnoj suradnji koja bi trebala jačati E, to nije nešto što može odgovarati svima, sve regionalne poveznice, naravno ovisit će uvijek o prirodi same regije, ali radi se o e, inkluzivnom procesu za sve dionike e, i to treba jako naglasiti. Svi dionici trebaju sudjelovati u donošenju odluka i to su elementi koji su u žarištu, u središtu ovog energetskog prijedloga, naravno, e, i građani moraju imati svoju ulogu, konzultacijski procesi su važni za cijeli e, paketa a države članice trebale bi izraditi ambiciozne planove. Nadamo se i vjerujemo da ćemo imati imati prilike e, s vama to i nadalje raspravljati, ali jednako tako želimo održati pritisak da bi se ovo sve moglo napraviti na najbolji mogući način. Gospodin Begmalesi, Liđi Klima. Hvala lijepo mislim da je vrlo važno e, naglasiti e, poveznicu između e, energije i klime. Vidimo to i naravno u djelovanju komisije, vijeća, ali i e, u čitavom društvu. Mislim da bi trebalo ukazati da je puno dobrih ideja koje su izašle iz konteksta ovog prijedloga po prvi puta sad smo izradili ovakav zajednički e, prijedlog za energiju i klimu i njegovi ključni elementi e, su naravno predmetom rasprave. Dugoročni planovi koje smo spomenuli da možda je to e, nelogično, no moramo imati unaprijed planove E, vidjeli smo moramo početi sa implementacijom sporazuma iz Pariza i moramo osigurati dugoročni vremenski okvir kako bismo osigurali da se i ovi planovi, ali i dugoročna strategija ne isključuju i budi konzistentnije i možemo uzeti u obzir na taj način dugoročno strategije. E, što se tiče izvješća imamo, dobili smo dobre prijedloge e, promjene u klimi moraju e, se suzbijati čim prije 2050. je neka vrsta granice koja je možda čak i e, rana, no mi ćemo već ranije početi sa Ocjenjivanjem napretka u ovom kontekstu treba spomenuti i e, cilj od pet e, stupnjeva, to je vitan cilj, ali moramo e, vidjeti koje će biti izvješće i PCA 2018. I na kraju, e, što se tiče metana i emisije metana su važan sastojak stakleničkih e, plinova e, i mnogo se radi na tome kako bi se našao način da se smanje njegove emisije no nije potrebno u ovom trenutku sada imati posebnu uh, strategiju. A što se tiče ETS-a e e, i o tome je bio počen komentare. ETS je jak gospodarski instrument i nećemo mijenjati ono što smo već e, napravili, no postoji e, jaka veza između ETS-a i upravljanja e, energetskom unijom. Mislim da je ovo ono što smo htjeli reći. Dobro. Imali ste dovoljno vremena. Idući put će govoriti samo gospođa Rivazi, gospodine Turmes dobro žene prve. Htio sam dati detaljni odgovor, e, no naše kolege su zbilja bile e, gladne i otišle su. I pa, bit ću kratak prvo. Danas sam e, dobio iznimno veliki kompliment iz EPP-a, to je Gesamtkunstwerk, znači ukupno dijele. To je ono što želim e, činiti i što moram činiti. Dakle, e, upravljanje znači e, zajedničko umjetničko djelo kako ono što smo zaključili u Pariškom sporazumu da prevedemo u djelo na cjelokupnom kontinentu kolega Karinč je rekao ovo je previše e, klimatske promjene koje je dao nam je dao najveći kompliment e, gospodin Putin. E, Rusija je objavila novi dokument gdje je rekla da je najveća prijetnja ruskom gospodarstvu energetska učinkovitost u Europi i zelena tehnologija i gospodin Putin je konačno priznao da ono što radimo ovdje e, mijenja lica geopolitike i najveća e, e, energetska sigurnost je brže pomicanje prema obnovljivim izvorima energije. To on istim, na isti način donosi i geostratešku sigurnost Europi. Europa, Kina, Indija. Tko eh, ko eh, dobiva bitku u obnovljivim eh, izvorima energije. Imamo one koji su sjedili na nafti. Nafta više nije toliko vrijedne. Gubi na cijene. Mi smo bili tako prokleti od dobrih deset, prošlih deset godina u obnovljivim izvorima energije i zato mijenjamo geostratešku sliku. Što se tiče tržišta, ako spane španjolske kolege, ako vi tražite dalekovod i, i između iz Španjolske u Francusku, to tržište neće dati. Ako kolega Karinc želi e, punu gospodarsku politiku, onda im treba reći da ne, nema daleko e, Nafta i, plin će pojeftiniti. Kako ćemo to financirati u Europi? Stvaranjem tržišta moramo se ozbiljno ponijeti. Treba će nam javni novac, e, milijarde privatnog novca u organiziranim, planiranim, sofisticiranim e, e, institucionalnim okruženjima kako bismo osnova, kako bismo pokrenuli tu reformu ima fondova koji žele uložiti u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. I moja posljednja primjedba Hvala e, kolegama iz opće uprave za energiju. E, mislim da krećemo naprijed. E, oprostite, opća uprava za klimu. Možete li reći što ste postigli zadnjih deset godina promisliti i reći i ETS. Samo isključivi fokus na ETS vi kažete nemojmo biti ambiciozni do 2050. Molim vas, vratite se, uradite domaći e, rad. E, gospodin Kanjete je progresivni od vas. To je istina. E, imamo političare koji vode i vi biste se trebali e, se stidjeti onoga što ste jutros rekli. Bili ste toliko negativni o napretku koju, želim pokrenuti e, kako bismo spojili ciljeve 2030. i 2050. E, oprostite, sjetite se, molim vas, imamo kišu na polovima, ako E, kiši na polovima, onda znači da smo blizu kraja jer e, se led topi. Ne želim e, više, više službenike iz vaše uprave da bismo se trebali opustiti. To je zadnji put. Klod, oprosti. Molim te, lijepo se, lijepo se ponašaj. I, imamo pravila ponašanja i htjeli bismo se držati zadanog vremena. Imao si vremena za izlaganje. Nisam, nisam te htio prekidati. E, hvala, gotov sam. Hvala. E, e, uspio si. Čestitke. Kolegice, izvolite. Hvala lijepa. I time zaključujemo naša izlaganja za danas, osim ako iz uprave za klimu žele e, reagirati na iznenadni e, napad no nije bio upućen gospodinu Bergmanu. Izvolite, želite nešto reći? Ako pa je gospodin Turnes tako protumačio stvari, doista mi je žao zbog toga. Mislim da e, glavna uprava klima sve ovo uzima ozbiljnije od bilo kog drugog i doista imamo i ETS, ESR, paket, sve stvari na kojima radimo. 2050. naporno radimo na tome, naporno radimo kako bi se nova strategija do sredine stoljeća učinila i ambicioznijom no što je do sada bila i vjerujem da moramo raditi na običajan način, procjenjujući sve elemente, ali to ne znači da bismo trebali usporiti rad. Da pače, trebali bismo ga ubrzati i slažem se da sve se čime se eh, što se sada događa kad njete ove komentari o Trumpu, da smo zapravo učinili još odlučnijima da brže i intenzivnije radimo. I na tome radimo zajednički. Hvala. Hvala, službeno predstavljam odbor Intere, Itre, pa bih samo e, dragim prijateljima iz Europske komisije rekao da ne misle svi u odboru Itre, isto kao i gospodin Turmes. Trebali bismo podijeliti međusobno stajališta i možda biti malo umjereniji, umjereniji u raspravama jer bi rezultat zacijelo bio bolji. No, zamolio bih sada svoje kolege iz Itra Nadam se da niste izgubili svoju, svu energiju, jer u 15 sati započinjemo sa sljedećim sastankom i sastat ćemo se sa svim našim povjerenicima s kojima surađujemo za istraživanje, za unutarnje tržište i tako dalje i tako dalje. Dakle, tri važna sastanka s našim povjerenicima u 15 sati. Sve vas pozivam da budete prisutni. Zahvaljujem vam lijepo. Hvala vam. Možete zatvoriti naš sastanak. Predsjednica odbora Envi. Samo bih željela reći da je rok za amandmane 27.7. u podne, a sljedeći zajednički sastanak razmatranja amandmana 11.9. u Strasburu od 19 sati. Hvala vam lijepo.